Lijepo vas molim da zauzmete mjesta. So, then I would like to welcome everyone. Lijepi pozdrav svima na ovom saslušanju na odboru za razvoj sa kandidatom za povjerenika Jutom Urpilainen iz Finske. Imamo na raspolaganju tri sata, pa predlažem da odmah krenemo s radom. Prije svega želim eh, lijepo pozdraviti Jutu Urpilainen, koja je kandidat za povjerenika za međunarodna partnerstva. Veliko mi je zadovoljstvo što konačno možemo započeti sa saslušanjem. Znam da i kandidatkinja također želi da što prije krenemo, kao i svi mi članovi odbora. Prije nego što krenemo, htio bih e, samo ukratko proći kroz formalnosti i kontekst e, u okviru kojeg će se održavati okruženje, ovo saslušanje. Prije svega, sukladno smjernicama za odobrenje komisije, parlament e, daje ocjenu kandidata za povjerenika na temelju opće kompetentnosti, predanosti europskom projektu te osobne neovisnosti. Također se daje ocjena znanja o njihovom budućem portfelju te njihove komunikacijske vještine. Prije saslušanja, gospođa Urpilajnen je u pisanom obliku odgovorila na pripremni upitnik Pisani odgovori su prosljeđeni zastupnicima na svim jezicima. Podsjećamo da odbor za pravna pitanja nije imao prigovora kada je riječ o održavanju ovog saslušanja. Što se tiče same strukture rasprave, objasnit ću vam postupak. Kandidat za povjerenika će uvodno usmjeno izlaganje ne duže od 15 minuta također će dobiti pet minuta na kraju sastanka kako bi dala završnu izjavu. Nakon e, uvodnih riječi imat ćemo vremena za 25 pitanja zastupnika Europskog parlamenta. Rasprava će se voditi na način da će svatko dobiti po pet minuta, jednu minutu za pitanje te e, dvije minute za odgovor e, kandidatkinje za povjerenicu. U slučaju da bude dopunskih pitanja, pitanje neće biti, neće biti duže od jedne minute i e, za odgovor će također biti dodijeljena jedna minuta. U prvom krugu sedam pitanja. E, pitanja će postaviti predstavnici klubova zastupnika. U drugom krugu bit će 18 pitanja e, koja će postaviti zastupnici iz klubova zastupnika te nezavisni zastupnici. Želim podsjetiti zastupnike da se strogo drže dodijeljenog vremena za govore. Danas imamo prevođenje na 23 jezika, tako da svi govornici mogu koristiti vlastiti jezik, ali vas lijepo molim da ne govorite brzo kako bismo omogućili kvalitetno prevođenje. Rasprava će se prenositi uživo na internetskoj stranici Europskog parlamenta te će također biti moguće kasnije preslušati video snimku saslušanja na istoj stranici. Prije nego što dam riječ kandidatu za povjerenika, htio bih reći nekoliko stvari o pitanjima koja su vrlo važna za naš odbor i u kojima očekujemo suradnju od komisije. Kao prvo, jedna od velikih reformi koja je pred nama je instrument e, za razvoj, za susjedstvo i međunarodnu suradnju. Nadamo se da će dobiti veću vidljivost e, unutar europske razvojne politike, ali da će isto tako omogućiti značajnu ulogu za Evropski parlament. Zatim putokaz za sveobuhvatnu provedbu održivih ciljeva razvoja sa konkretnim rokovima, mjerama i ciljevima je također jedan od naših prioriteta. Već smo na trećini e, provedbenog vremena za e, održive ciljevog razvoja. Zatim imamo sporazum nakon Kotonua, tu su dvije rezolucije u kojima je Europski parlament ustrajao na uključivanju snažnije parlamentarne dimenzije kroz parlament, zajedničku parlamentarnu skupštinu Europskog parlamenta i država AKP-a. E, mi želimo da se odgovori na taj zahtjev Europskog parlamenta u kontekstu pregovora o institucionalnom okviru budućeg sporazuma. Dakle, želim još jedan put lijepo pozdraviti kandidatkinju e, i sada joj predajem riječ. Thank you, Chair. Hvala vam predsjedniče. Uvaženi kolege, dame i gospodo, velika mi je čast i zadovoljstvo što sam pozvana ovamo kao kandidat za povjerenika. Na početku vam želim reći nekoliko riječi o sebi, svojim ciljevima i načinu na kojim mislim da možemo zajednički postići spomenute ciljeve. Moram priznati da nikada nisam mislila da ću se naći ovdje za ovim stolom kada sam e, vodila kampanju za finsko članstvo u Europskoj uniji u dobi od 19 godina. Niti kada sam sudjelovala na sastancima odbora Europskoj socijalno-demokratske mladeži, niti kada sam suosnovala i bila predsjednicom e, jedne e, proevropske udruge mladih u Finskoj, niti kada sam bila na Erasmus razmjeni u Beču, te kada sam studirala glazbu sa studentima iz drugih europskih država. Međutim, upravo u to doba sam razvila svoj snažni europski identitet. Istovremeno u tom trenutku sam razvila i snažno uvjerenje da su europske integracije dobre za Europu, ali isto tako i za ostatak svijeta. Upravo taj moj europski identitet i vjera u europske integracije doveli su me do ovoga dana kroz moju političku karijeru kada sam bila zastupnica, ministrica financija te zamjenica premijera. U mom životu majke, kada u mojoj ulozi rada u civilnom društvu i u najnovijoj ulozi kada sam bila posrednica u mirovnim pregovorima. Upravo taj moj europski identitet i vjera u sve bližu uniju dovela me do ovog današnjeg trenutka. Uz vaše odobrenje i suglasnost nadam se da ću postati članicom kolegija europskih povjerenika. Uvaženi kolege zastupnici Europskog parlamenta, možete biti uvjereni da sjedim ovdje pred vama, nadahnuta, ali isto tako i vrlo skromna. Zato što doista vjerujem u reprezentativnu demokraciju. Uvaženi zastupnici, postoje značajni trendovi koji oblikuju naš svijet i utječu na nas. Klimatske promjene, digitalizacija, migracije i mobilnost, te nejednakosti, da navedem samo neke od njih. Budući da sam radila u udrugama civilnog društva, ali isto tako i u parlamentu i vladi, te sam radila na vanjskim poslovima, predana sam u borbi protiv nejednakosti i u potpori najmanje razvijenim zemljama te održivom razvoju. Kao zamjenica predsjednika vlade bila sam na čelu Nacionalnog povjerenstva za održivi razvoj. Smatrala sam da je iznimno važno spojiti, e, odnosno okupiti razna ministarstva i dionike u zajedničkim naporima. Samo zajedno možemo ostvariti važne ciljeve izabrana predsjednica se opredijelila za sličan način rada. U mandatnom pismu navela je da je kolegi povjerenika kolektivno odgovoran za provedbu ciljeva održivog razvoja u Europskoj uniji. Ja sam ponosna na takav holistički pristup i namjeravam u potpunosti podržati takve napore u unutarnjim i vanjskim politikama Europske unije. Uvjerena sam da program do 2030. godine predstavlja zlatnu priliku za Europu. Europski povjerenik za međunarodna partnerstva treba provesti ciljeve održivog razvoja i dati svoj doprinos njihovoj provedbi u svijetu. Moj cilj je skorijeniti siromaštvo kroz međunarodnu suradnju i potporu razvoju. Naša odgovornost u svijetu definirana je ugovorima i u skladu je sa našim vrijednostima zaštite ljudskih prava i ljudskog dostojanstva. Moja je ambicija to postići na strateški i učinkovit način i pobrinuti se da to prati e, nove e, realnosti u svijetu. Provedba ciljeva održivog razvoja također je i u interesu Europske unije. Govorimo o održivosti zemlje, o nesigurnosti koju proživljavaju ljudi, o sukobljenim e, zemljama u sukobu i o povećanim migracijama. Uvaženi zastupnici, prije nego što sam e, se počela baviti politikom, radila sam e, kao profesorica, tako da mi je obrazovanje vrlo važno. Održiv, inkluzivan i pravedan svijet ne može se izgraditi bez eh, kvalitetnog obrazovanja dostupnog svima. Obrazovanje nam može pomoći da se nosimo sa današnjim i sutrašnjim izazovima i trendovima. Razmislite o tome koliku snagu ima obrazovanje da promijeni naše postupke u području klimatskih promjena ili pak ulogu obrazovanja u pripremi budućih eh, tržišta rada za digitalno doba. Moja predanost e, cilju od 20% za ljudski razvoj u novom financijskom instrumentu je vrlo jasna. Postoje različite vrste potreba. Fragilna područja sigurno zahtijevaju našu povećanu pozornost, kao što je i pravo na osnovno obrazovanje, rano obrazovanje djece te obrazovanje djevojčica i to me dovodi do jednog e, osobnog zaključka. Osobno sam uvjerena da obrazovanje i osnaživanje djevojčica i žena doista jest preduvjet za istinski inkluzivno društvo. Znam, doista znam što to znači probijati staklene stropove kao prva ženska, e, kao prva e, kandidatkinja za povjerenicu iz moje zemlje. Zato vam želim danas pružiti jamstvo da sam doista duboko predana tome da rodna ravnopravnost e, bude moj prioritet te da se rodno osvještene politike ugrade u sve naše programe i politike. Ja ću se usmjeriti na ciljeve održivog razvoja te borbu i iskorjenjivanje siromaštva. Ali kako? Trebamo e, temeljem prioriteta izgraditi suvremene strategije za pojedine države i snažne regionalne strategije koje će pomoći provedbi ciljeva održivog razvoja. Takve inicijative podrazumijevaju odgovarajuća financijska sredstva. Finaliziranjem pregovora o višegodišnjem financijskom okviru možemo našim partnerima pokazati da doista želimo poboljšati svakodnevni život ljudi. Ja namjeravam surađivati s vama kako bismo olakšali instrument e, za razvoj e, za suradnju sa susjednim zemljama. E, tradicionalni načini razvojne pomoći nisu dovoljni u današnje vrijeme, nisu dovoljni da se provedu ciljevi održivog razvoja i da se uspostave partnerstva koja odgovaraju novom globalnom kontekstu. Kao europska povjerenica ja ću predano koristiti našu financijsku pomoć kako bismo mobilizirali e, kapital iz privatnog sektora i domaće prihode. Razvojna politika 21. stoljeća mora mobilizirati sve instrumente kako bi se generiralo više financijskih sredstava, radna mjesta, bolje upravljanje i bolji zakonski propisi. To podrazumijeva da se u punom potencijalu moraju iskoristiti naš investicijski plan za e, vanjske odnose. E, suvremeni, ovaj novi naziv međunarodna partnerstva čini mi se kao velika prilika budući da se tu ponovno naglašavaju multilateralizam i ravnopravna partnerstva. Europska unija u izolaciji ne može spasiti planet niti se pripremiti za buduće izazove. To moramo postići zajedničkim snagama. Europska unija zajedno sa svojim partnerima, ruku pod ruku. Europska unija će jamčiti očuvanje multilateralnog sustava i sustava temeljenog na pravilima. Europska unija i države članice moraju zajedno promicati svoje ciljeve i vrijednosti na terenu u partnerskim zemljama, ali isto tako u međunarodnim financijskim institucijama. 2015. godine kada je svjetska zajednica prešla sa milenijskih razvojnih ciljeva na ciljeve održivog razvoja, Iskoristila se formila, naime ukinula se formila između sjevera i juga, razvijenih i nerazvijenih donatora i primatelja financijske pomoći. Umjesto toga je definiran jedan ambiciozni plan koji su usuglasili svi i koji je za sve. Kao europska povjerenica pobrinut ću se da Europska unija bude pouzdan, solidan saveznik partnerskim zemljama u provedbi njihovih ciljeva održivog razvoja. Snažna međunarodna partnerstva sa državama Afrike, Latinske Amerike, Kariba, Azije i Pacifika mogu nam pomoći da se suočimo sa velikim brojem današnjih izazova. Takva sveobuhvatna partnerstva omogućit će nam također da iskoristimo prilike i riješimo pitanja vezana uz e, izazove koje predstavljaju migracije. Ako potvrdite moju kandidaturu, namjeravam graditi savez između Europske unije i Afrike za održiva radna mjesta kako bi se e, izradila sveobuhvatna strategija za odnose s afričkim zemljama. U tome ću surađivati sa visokim predstavnikom i potpredsjednikom za e, vanjsku politiku te sa ostalim kolegama povjerenicima. Partnerstvo sa susjednim kontinentom gospodarski se produbilo i to je na korist afričkih i evropskih građana. Privatni sektor je uključen u otvaranje novih radnih mjesta i stjecanje novih vještina. Želim nastaviti tim istim putem e, i produbiti naše uzajamne interese i sposobnost da zajednički iskoristimo prilike koje se nude. Mislim da moramo okrenuti leđa starom narativu o Africi kao kontinentu na kojem vladaju nestabilnost i siromaštvo. Umjesto toga trebamo otvorenih ruku prihvatiti Afriku kao mladi kontinent na kojem vladaju nada i prosperitet. Jedan od mojih prioriteta bit će također zaključivanje pregovora o sporazumu nakon Kotonua. Moramo finalizirati suvremen strateški savez između Europske unije te zemalja AKP-a na međunarodnoj sceni na način da to bude u službi interesu obiju strana i naših građana. Isto tako budete sigurni da ću imati na umu i odgovarajuću parlamentarnu dimenziju ovog budućeg partnerstva. Dragi kolege, Europska unija dobiva snagu iz svih svojih institucija. Tako da želim naglasiti svoju predanost suradnji sa drugim institucijama u postizanju zajedničkih ciljeva. Mi ćemo zacementirati ulogu Europske unije kao predvodnika u području međunarodne suradnje i e, potpore. Kao parlamentarka doista vjerujem u reprezentativnu demokraciju i dat ću sve od sebe kako bi taj posebni odnos između Europske komisije i Europskog parlamenta učinila snažnijim i kako bih ga produbila. Ovdje sam kako bih e, saslušala vas, ja cijenim e, vaše iskustvo, vaša mišljenja i stajališta. Tijesno ću surađivati sa visokim predstavnikom i potpredsjednikom komisije kako bi Europska unija postala utjecajnim svjetskim akterom. U duhu geopolitičke komisije, kao što je najavila novo izabrana predsjednica komisije, namjeravam isto tako blisko surađivati sa ostalim povjerenicima čiji djelokrug rada utječe na vanjsko djelovanje Europske unije. Nastavit ću surađivati sa državama članicama na zajedničkim analizama, zajedničkim programima i zajedničkoj provedbi te na postizanju ciljeva službene pomoći za razvoj u iznosu od 0,7% BND-a. Udruge civilnog društva možda su naš najveći saveznik i moraju doista biti u žarištu djelovanja Europske unije u području međunarodne suradnje i razvoja. U interesu sviju nas je da ih u što većoj mjeri uključimo u kreiranje politika te u donošenju i provedbi programa. Uvaženi predsjedniče, dragi kolege, potrebna nam je politika za naš planet i za čovječanstvo. Europski građani od nas očekuju da djelujemo. Mladi, oni traže više od nas. Naša djeca zaslužuju da damo sve od sebe. Ja želim izgraditi povjerenje. Zajedno s vama povjerenje da će naši partneri pred sobom vidjeti snažnu Europsku uniju koja provodi ciljeve održivog razvoja i suzbija siromaštvo. Povjerenje da naši građani shvaćaju logiku u našem među našoj međunarodnoj suradnji i razvojnoj politici. Povjerenje u institucije jer ravnopravni svijet možemo postići samo zajedničkim djelovanjem. Tako da je sada trenutak e, da predam riječ vama i da pokušam odgovoriti na vaša pitanja. Hvala na pozornosti. Thank e, Hvala na ovom uvodnom izlaganju, a sada otvaram prvu rundu sa sedam pitanja političkih klubova i dajem riječ e, klubu EPP Jurgi Halvenen. E, puno hvala. Puno hvala i na ovom uvodnom izlaganju. Ja ću govoriti svojim materinjim jezikom mađarskim, pa vas molim da uzmete slušalice. Hvala vam. Migrantska kriza 2015. nam je pokazala da je nestabilna politička i gospodarska situacija na Bliskom istoku može ugroziti stabilnost na našem kontinentu. Slabe vlade dovode do toga da građani gube svoja prava u domovini iz koje dolaze. Ovi problemi e, koji su vezani uz migracije trebaju se rješavati na izvorištu i tamo treba izvoziti pomoć, a ne uvoziti problem. Ljudi moraju moći iskoristiti svoje pravo, ali na svom području, umjesto da dovode opasnost vlastiti život e, tijekom e, migracija. Mislim da trebamo raditi na tim osnovama i zato su potrebne radikalne izmjene načina rada. Ja i kao moj klub zastupnika u ime e, kluba Pučana želim vam postaviti sljedeće pitanje. Što za vas znači pravo, right, e, pravo ostanka, dakle right to stay, pravo ostanka u domovini. Znači li to da treba poduzeti sve što je moguće kako bi se svima zajamčilo to pravo. Uh, Hvala. Hvala uvaženi zastupniče. Želim zahvaliti vama prije nekoliko tjedana sam doživjela veliku čast da se sastanem sa svim političkim klubovima u parlamentu. Postavili ste pitanje o vezi između razvojne politike i migracija. Ja smatram da je to pitanje temeljnih uzroka. Kada sam bila predstavnica e, u posredovanju za mir. Putovala sam po Africi i meni je bilo vrlo potresno susretati se s mladima koji su izgubili nadu za budućnost. Ako nemaju pristupa obrazovanju, ako nemaju pristupa radnim mjestima, teško je vjerovati u budućnost. Iz te perspektive bih rekla da putem e, suradnje na razvoju trebamo se truditi poboljšati uvjete u zemljama podrijetla i partnerskim državama. To možemo učiniti obrazovanjem, ulaganjima, otvaranjem radnih mjesta i tako dalje. Naravno, okvir za tu suradnju su ciljevi održivog razvoja kako sam već spomenula. Imate li dodatno pitanje? Puno hvala. Hvala lijepo. lijepo na odgovoru. Vi ste ispravno rekli što je potrebno u afričkim zemljama, da treba vidjeti kakva je situacija na terenu. Iz tog razloga želim e, još jednom ustrajati prije nego što se donese odluka na sljedećem. Da li slušate glasove političkih predstavnika i civilnog društva u zemljama Afrike, Azije i slično? U svojim e, alatima za djelovanje Europska komisija bi trebala imati konkretnije mjere. Dakle, moje pitanje je sljedeće. Na koji način ovaj novi instrument NDICI može poslužiti vašim ciljevima razvojne pomoći? I'm definitely ready to ja sam svakako spremna na dijalog sa vama i sa svim političkim klubovima i svim ostalim dionicima, što uključuje i civilno društvo. To me uvijek vodilo u mom političkom životu, uvijek sam bila za dijalog, iako se ne možemo uvijek složiti o svemu smatram da jedini način e, da oblikujemo održivu politiku migracija u budućnosti jeste rješavati temeljne uzroke. Moramo poboljšati uvjete života u zemljama podrijetla i u našim partnerskim državama. To je jedini način da ulijemo nadu ljudima koji tamo žive i ja ću dati sve od sebe e, kao članica Europske komisije. Sada dajem riječ e, Ude Bonman, socijalisti i demokrati. Dobro došla novo imenovana povjerenice u ime socijalista i demokrata u ovom domu. Ispravno ste rekli da su ciljevi održivih razvoja sjajna prilika za sve nas, a možda i naša zadnja šansa kako bismo postigli e, uspjeh u borbi protiv ekstremnog siromaštva, e, protiv klimatskih promjena i za stabilnost. E, kako se možemo vratiti na pravi put? kako možemo intenzivirati svoje napore, kako možemo izraditi plan koji nam sad nedostaje kako u Europskoj uniji, tako i na međunarodnoj razini i kako možemo pratiti i mjeriti e, te procese sa obvezatnim ciljevima. Vidjeli ste ciljeve komisije, mi smo svakako za onaj prvi scenarij jer je to jedini koji nam daje nadu da ćemo postići ciljeva zato želimo čuti kakvi su vaši planovi. Hvala na ovom važnom pitanju. Borba protiv neravnopravnosti je uvijek bila moj cilj. I kad sam bila ministrica financija, meni je bilo iznimno važno boriti se protiv nejednakosti smatram da ciljevi održivog razvoja e, i program do 2030. godine moraju biti e, moja e, misao vodilja, a mora biti vodilja i za komisiju i za sve, jer nećemo moći postići ciljeve održivog razvoja samo kroz razvojnu politiku. Potrebna nam je sveobuhvatna strategija. Zato sam oduševljena i vrlo zadovoljna što je novo izabrana predsjednica u mnogim e, dopisima s misijom e, spomenula da će čitav kolegi biti kolektivno odgovoran za provedbu ciljeva održivog razvoja. Jedan instrument koji je ona također spomenula je da možda u budućnosti a ja podržavam tu ideju, možemo iskoristiti europski semestar za provedbu od ciljeva održivog razvoja. Dakle, to je samo jedan dio instrumentarija koji bismo mogli imati, ali kao što sam spomenula u svom govoru, moramo podržati i partnerske države kako bi one razvile svoje vlastite nacionalne i regionalne strategije za postizanje ciljeva održivog razvoja. Jer e, ovo je zajednički projekt. To nije samo projekt za Europsku uniju, već i za e, globalno društvo u cjelini. Imate li dodatno pitanje? U svom uvodu Rekli ste da ne trebamo opet govoriti o sjeveru i jugu, već razraditi ideju da smo svi mi zemlje u razvoju. Spomenuli ste semestar. Što to znači? Jer ovo nije periferan e, portfelj koji biste vi preuzeli. On je jako važan jer e, stavlja naše partnerske države i nas e, u ravnopravan položaj. Kako bismo mogli reorganizirati domaću europsku politiku, na primjer poljoprivredu, proizvodnju hrane, trgovinu, kroz prizmu onih partnera koji su nam potrebni da bismo postigli zajedničke ciljeve. Kad je riječ o nazivu e, mog e, mjesta, dakle međunarodna partnerstva, to je vrlo mudar naziv, vrlo mudra titula, jer odašilje poruku partnerskim državama da ne želimo imati odnos donatora i primatelja, već ravnopravnija partnerstva. Kao što ste i sami rekli, u Europskoj uniji moramo obaviti veliki posao da bismo uspjeli provesti ciljeve održivog razvoja. Europska unija i komisija zajedno s parlamentom i vijećem ne može to postići sama. Potrebno je da u tome sudjeluju i države članice. Kao što sam već rekla, Europski semestar bi mogao biti e, sjajan novi instrument za provedbu ciljeva održivog razvoja. Sada dajem riječ Charlesu Gerencu, Renew. Hvala Hvala lijepo. Lijepi pozdrav budućoj povjerenici. Doista mi je bilo drago čuti vašu uvodnu izjavu što se tiče razvoja u Europskoj uniji, vi biste bili zaduženi za djelovanje najvažnijeg svjetskog aktera u području razvojne pomoći te e, za partnerstva između Europske unije i e, zemalja u razvoju. Dakle, riječ je o partnerstvima i e, to je jedno od načelo, temeljnih načela razvojne pomoći posljednjih desetljeća. U vašem mandatnom pismu buduća predsjednica komisije očekuje od vas finaliziranje partnerstva e, uz uporabu postojećih instrumenata i alata. Iz tog razloga vi trebate prilagoditi pomoć Europske unije E, zahtjevima u području upravljanja migracijama i tu stvar postaje osjetljiva. Kako protumačiti tu rečenicu? Možemo li isključiti politiku i na kako e, uobličiti to u odnosu na uvjete e, postavljene našim partnerima u području migracije? Možemo li isključiti striktnu uvjetovanost na temelju migracija u području međunarodne suradnje? Kao što sam već rekla, mislim u odgovoru na prvo pitanje, vidim da postoji veza između razvojne politike i migracija. A riječ je o temeljnim uzrocima migracija. Znamo da u mnogim slučajevima sukobi tjeraju ljude iz svojih zemalja. Moraju otići negdje drugdje da bi spasili goli život. Dakle, mislim da moramo i dalje razvijati suradnju između država podrijetla, ali i s drugim državama Europske unije. Znamo da je Europska unija najveći donator na svijetu, dakle mi ne surađujemo samo s onim državama iz kojih dolaze migranti u Europu. Ali budući da sam iskrena i otvorena, a želim takva i ostati, mislim da nije moguće misliti da uvjetovanošću možemo zaustaviti migracije. To nije moguće. Ako pogledamo financijske tijekove u zemljama u razvoju, vidimo da pomoć za razvoj i suradnja za razvoj čine samo dio financijskih tijekova. Komisija i Europska unija moraju imati jedinstvenu migracijsku politiku, a naravno razvoj za su, e, razvojna suradnja je samo dio toga, ali ne može biti jedini instrument u tom paketu. Imate li dodatno pitanje? Hvala lijepo. Ako sam dobro shvatio, dakle, riječ je o tome da će se suradnja temeljiti na partnerstvu, a ne na nekim diktatima. I da bi se izbjegao scenarij koji sam spomenuo, treba će se mobilizirati više sredstava u vidu međunarodne razvojne pomoći. Već generacijama tražimo da se izvoji 0,7% BND-a naših zemalja, a trenutno samo, naime, trenutno je samo četiri zemlje u EU prihvatilo da njihova pomoć iznosi upravo toliko. Vi kao e, nekadašnja ministrica financija shvaćate gdje je problem. Možda bi trebalo e, sukladno aktivnostima u sklopu europskog semestra e, nametnuti neke obveze državama članicama koje ne ispunjavaju svoju obvezu u području izdvajanja pomoći za razvoj kako bi oni podnijeli račune pred ovim odborom. Pa rekla bih da je to e, pitanje političke volje. To je pitanje političkih odluka ne samo u Europskoj uniji, već i u državama članicama. Kao bivša ministrica financija znam da je ministar financija taj koji predlaže proračun nacionalnom parlamentu. Dakle, iz svog iskustva bih rekla da bismo trebali integrirati i e, učiniti da i ministri financija i države članice sudjeluju u raspravi o tih 0,7% BND-a. Ja mogu e, odraditi samo svoj dio posla, ali to bi mogao biti jedan alat. Ako je E, riječ samo o sudjelovanju ministara za razvoj, to nije dovoljno. Ovo je nešto na čemu moramo raditi zajedno u budućnosti da bi u toj raspravi sudjelovali i ministri financija i čelnici država. E, to bi dalo dodatan pritisak. E, gospodin Žvasi iz Zelenih. Hvala vam. Hvala vam i dobrodošli na naš odbor. Ja imam nekoliko pitanja vezano uz e, kaznena dijela u području zaštite okoliša, jer lijepo je reći želimo da se ostvare ciljeve održivog razvoja do 2030. godine. Međutim, ako ne odgovorimo na ovo pitanje koje sam spomenula, ne znam kako ćemo to postići. Osim toga, e, to je najrentabilniji vid međunarodnog kriminaliteta. To je četvrta eh, nakon eh, droga i trgovine ljudima. Eh, zanima me kakva je vaša strategija za učinkovitu borbu protiv okolišnog kriminaliteta u zemljama u razvoju, posebno kada je riječ o nezakonitom krčenju šuma, nezakonitom ribolovu, nezakonitom odlaganju otpada te zagađenju, tako da ljudi više ne mogu ni preživjeti. Jeste li spremni proširiti e, nadležnost e, Međunarodnog kaznenog suda kako bi se tu obuhvatila i pitanja zaštite okoliša? Hvala vam na ovom iznimno važnom pitanju. Smatram da smo svi svjesni važnosti čistog okoliša. Na koji način se možemo brinuti o okolišu i boriti se protiv klimatskih promjena? Rekla bih da je najbolji način zeleni dil koju je predložila e, novoimenovana povjerenica unutar komisije i parlamenta, pretpostavljam, ne znam, mi smo se dosta koncentrirali na unutarnje aspekte zelenog dila, ali ja mislim da on mora imati i vanjsku dimenziju. To je instrument koji možemo raditi i na pitanjima okoliša u partnersnim državama. Znam da Europska unija koristi 20% e, pomoći, odnosno financiranja za razvoj na klimatske promjene i okoliš, ali slažem se s vama da to nije dovoljno. Mislim da trebamo podržati prijelaz na niske emisije i kružna gospodarstva i u našim partnerskim državama, a to uključuje i aspekte koje ste već spomenuli. Dakle, zeleni dil bi mogao biti sjajna prilika da pitanja klime i okolišta e, stavimo u prvi plan e, kad je riječ o našoj suradnji za razvoj u državama partnerima. Imate li dodatno pitanje? Da. Da, zeleni dil dobro zvuči, ali potrebne su sankcije, potrebna je kontrola. Daću vam vrlo konkretan primjer. Kada sam pročitala posebno izvješće UN-a o pravu na prehranu, vidjela sam da se tu kaže da upravo pesticida u zemljama u razvoju, više od 200 tisuća ima smrtnih slučajeva zbog toga, je sve gore iz godine u godinu. Što vi možete poduzeti kao buduća povjerenica? Znate i sami da e, se su u Europi zabranjeni neki pesticidi, a oni se izvoze u zemlje u razvoj. Iako te zemlje nemaju potrebnu infrastrukturu za njihovu kontrolu što se tu može poduzeti? Evo konkretan primjer koji bi omogućio da se ne truju ljudi koji žive u tim zemljama gdje ne postoje odgovarajuće kontrole za zaštitu stanovništva. Izvolite. Da, u potpunosti se slažem s vama. Trebamo imati sankcije i trebamo imati i pravila. To je ono što trebamo. Međutim, kada govorimo o poljoprivredi, rekla bih da je poljoprivreda najvažnije pitanje jer doista milijuni ljudi preživljavaju od rada u poljoprivredi, pogotovo u zemljama u razvoju. To znamo. Ali poljoprivreda je najviše pogođena klimatskim promjenama, a isto tako i emitira jako puno stakleničkih plinova. Tako da mogu reći da nam treba preobrazba globalnog sustava prehrane kako bismo do 2050. imali zdravu hranu za ljude na našoj planeti. Sigurnost hrane je važna za sve nas, ne samo za europljane. Što možemo učiniti? Podupirati afričke kompanije i afričke vlasti, e, poticati ih da poštuju evropske norme i pravila. E, spremna sam surađivati sa istraživačkim institutima i drugim dionicima e, u svezi s ovim problemom. Hvala, Bernard Simnjuk. Hvala. E, mi smo osobno razgovarali. Ja sam stekao dojam da ste jako dobro pripremljeni za vašu zadaću, za vaš mandat. Zato vas molim na jednostavno pitanje, konkretan odgovor. Zadnjih nekoliko godina stalno čujemo da novac koji dajemo za razvoj projekte za Palestinu, da se taj novac koristi u terorističke svrhe i e, na taj način se dalje podgrijava konflikt. Postoje i također i predmet pred revizorskim sudom koji je još 2012. godine e, donio svoju odluku e, temeljem e, dvojbi oko ovog pitanja. Komisija je svjesno ignorirala ovaj problem i dalje hladnokrno nastavlja činiti isto. Što mislite učiniti u pogledu ovog problema? Hoćete li otkloniti dvojbe i hoćete li ukinuti zlouporabu e, sredstava Europske unije? E, jer su ovi problemi do danas zanemareni i ignorirani. Molim vas da navedete konkretne korake kojima kanite riješiti ovaj problem konačno. Izvolite, kandidatkinjo za povjerenicu. Transparency. I think um, Vjerujem u transparentnost. Svaki puta kada koristimo novac poreznih obveznika, trebamo to činiti na otvoren i transparentan način i doista trebamo biti u mogućnosti pokazati rezultate. Zašto koristimo novac poreznog obveznika i što time postižemo? Što postižemo s projektima koje E, financiramo poreznim novcem. Eto, mislim da je to zapravo pitanje legitimiteta za mene. Ukoliko želimo dati snažniji legitimitet Evropskoj uniji, moramo biti u mogućnosti pokazati našim državljanima koji su naši rezultati, koji su rezultati projekata za zemlje u razvoju i pripadajućih programa. Gledajući stvari na taj način, potpuno sam posvećena jačanju naše transparentnosti. Znam da je ona već vrlo visoka u europskim projektima, međutim spremna sam učiniti više i bolje u budućnosti. Što se tiče ovog konkretnog projekta koji spominjete u vašem pitanju, ja to moram detaljnije proučiti. Nažalost, ne raspolažem svim činjenicama, iako sam dva tjedna marljivo radila na upoznavanju tematike, ali još uvijek ne znam sve. I e, ja ću vam se, vratiti, ću vam e, odgovor e, konkretan. Dodatno, da, hvala. Pa drago mi je što ste mi ponudili još jednom raspravu oko ovog pitanja. Ja ću sada proširiti svoje početno pitanje i postaviti dodatno pitanje. Milijarde koje dajemo e, u Palestinu e, dugi niz do godina do sada ne pokazuju nikakve pozitivne efekte. Sasvim suprotno, oni se i dalje zlo upotrebljavaju. Imamo jasne pokazatelje za to. Nije li konačno došlo vrijeme razmatrati drugačije integrativne modele, razvojne politike i zaustaviti isplatu novca, tražiti u zamjenu da zapravo prestane ovisnost palestinaca od stranih donatora, jer na taj način status quo i zamrznuti e, sukob traje vječno. Imate li neke konkretne planove oko toga e, za vašega mandata? Izvolite. Pa mislim da svi doista želimo postići mir na Bliskom istoku. To je ono što želimo. No, jedan aspekt koji bi posebno istaknula je sljedeći. Kako uključiti više žena i mladih u mirovni proces? Jer, kao što sam ranije rekla, i sama sam radila kao posebna predstavnica u mirovnim pregovorima. U toj ulozi sam se trudila iznaći puteve kako privući mlade i žene više u mirovne procese. Jer, ukoliko njima damo snažniju ulogu, to bi nam možda moglo pomoći u ostvarivanju boljih rezultata. Evo, to je samo jedan primjer kako i na koji način izgrađivati mir u našem vrlo nestabilnom svijetu. Hvala, Beata Kempe, izvolite. Zahvaljujem predsjedatelju i zahvaljujem kandidatkinji na uvodnom izlaganju. Nadam se da će nam vaš mandat donijeti neke nove vrijednosti, partnerstvo, a ne nekakav diktat. I to je iznimno važno u međunarodnoj suradnji, pogotovo vani e, u svijetu gdje je situacija vrlo loša. Poštovana gospođo, imam i ja pitanje. Evropska unija je najveći donator e, financijskih sredstava na svijetu. Međutim, e, postavljam pitanje koliko smo učinkoviti u svemu tome. E, razgovarali smo ranije, hvala vam na toj prilici, razgovarali smo o destinacijama koje smo zajedno posjetili, to su vrlo teške situacije, zemlje s koje nam dolaze migranti i tako dalje. Naše razvojne politike e, odvijaju se na način da Europska komisija daje zadatke s tim u svezi drugim tijelima, a financijske institucije i izvršne agencije bave se onda tim problemom. I tako mi to rješavamo. No moje pitanje je sljedeće. Hoćete li iskoristiti možda iskustva manjih država članica? gdje je bilo uključeno civilno društvo i nevladine organizacije koje imaju puno iskustava koje možda možemo iskoristiti. Hvala, izvolite kandidatkinjo za povjerenicu. Doista sam spremna učiti, učiti više, surađivati s državama članicama Smatram da je to nužno ukoliko doista želimo ostvariti ciljeve održivog razvoja. Moramo surađivati. Kao što sam ranije rekla, nije dovoljno da Evropska unija i sve njene institucije obavljaju svoj posao, već naravno moramo uključiti i države članice koje trebaju postati dio ovog pristupa. Jasno je da nam trebaju partnerstva. To ćemo pomoć, postići putem dijaloga i partnerstvo je nešto što ću poticati ukoliko postanem povjerenica. Iz mog osobnog iskustva mogu reći da civilno društvo i nevladine organizacije obavljaju sjajan, sjajan posao u e, jako, jako puno vrlo teških e, i e, osjetljivih područja ili država. Svakako voljna sam surađivati i s njima i s drugim dionicima, te naravno učiti više iz iskustava naših manjih, ali i velikih država članica. Dodatno pitanje? Zahvaljujem predsjedatelju. Hvala na odgovoru. Imam dodatno pitanje Mislite li eventualno izraditi izvješće o rezultatima, učinkovitosti, aktivnosti e, i način upotrebljenih e, sredstava? Kako su ta sredstva iskorištena? Kako je to povezano s pitanjem migracija? I možete li možda specificirati područja? Imamo jako puno područja odakle nam dolaze migranti, tako da nam trebaju rješenja. Eh, da, mislim da je dodatno ispitivanje ili reagiranje uvijek eh, važno. Što se tiče konfliktnih područja, osjetljivih područja, ja sam se već susrela s kolegama iz kriznog menadžmenta. Eh, imali smo vrlo dobru raspravu. Što smo pokušavali učiniti? Pa pokušavali smo dogovoriti tješnju suradnju zato što postoji projekt koji se zove Nexus. Počeli smo prije godinu i pol dana. Taj projekt je započeo prije godinu i pol dana i daje dobre rezultate. No, još uvijek ostaje puno toga za učiniti. Tako da je to jedno područje u kojem bismo mogli postići određene rezultate, a znam da ste i vi osobno imali iskustva na terenu, pa ću vrlo rado koristiti ukoliko mi dopustite i vaša iskustva kasnije. Hvala. Miguel Urban Crespo, izvolite. Najljepša hvala predsjedatelju, hvala lijepa kandidatkinji ja ću se zadržati na migracijama i razvoju, poput mojih kolega, ali govorit ću s drugačijeg motrišta. Mislim da je veliki propust prošle komisije bilo upravljanje izbjegličkom krizom. Radilo se e, o krizi upravljanja, dakle ne želimo jednostavno kreirati Europu tvrđavu koja naprosto želi svojom pomoći za razvoj kontrolirati migrantske tokove. To je za nas vrlo opasna politika i zato sam vas htio pitati hoćete li za vrijeme svog mandata nastaviti s politikom da uvjetujete sredstva e, za uzvrat upravljanje migracijskim e, tokovima tu prije svega mislim na primjer Nigera i kako to možemo spojiti sa poštivanjem ljudskih prava. Hvala. Za mene je Evropska unija zajednica vrijednosti. Dakle, u svemu što radimo unutar Evropske unije, ali i izvan nje, trebamo poštivati vladavinu prava i ljudska prava. To mi je vrlo, vrlo jasno i doista sam odlučna zadržati taj pristup i kao e, buduća povjerenica. Kao što sam već rekla, ne vjerujem da ovakova uvjetovanost može e, sama riješiti migracijsku krizu ili migracije općenito. Jer uzmimo na primjer Niger ili neke druge afričke države. Pomoć za razvoj je samo mali dio financijske pomoći tim državama. Dakle, ukoliko prekinemo taj dotok novca, ne vidim hoćemo li moći onda i na koji način utjecati na naš utjecaj u toj zemlji. Mislim da Europska komisija treba imati jednu jedinu migratornu politiku i da cijeli kolegi treba predstavljati tu politiku. A razvojna suradnja i razvojna pomoć može biti dio paketa, ali to ne može biti jedini alat. Za mene je to jako, jako jasno. E, dodatak na pitanje, Miguel? da zajednica vrijednosti koja dopušta da se ljudi utapaju na sredozemlju, a zahvaljujući nama Sahel postaje ogromna masovna grobnica. Niger dobiva više od 100 milijardi naše pomoći i najsiromašnija je država u Africi. 10% proračuna novog instrumenta za međunarodnu suradnju, o tome se sada raspravlja s punim pravom u ovom parlamentu, daje se za migratorne tokove i kontrolu. Dakle, uvjetovati migracije s razvojnom pomoći po meni pogoršava situaciju pogoršava stanje ljudskih prava u zemljama tranzita i podrijetla. Jasno je moje pitanje, želite li prestati s takvom politikom? Odgovor. Moje mišljenje je da Evropska unija uvijek mora spašavati ljudske živote. To je naša misija. I to pokušavamo učiniti kroz razvojnu suradnju. Zato jer Znamo da preko 700 milijuna ljudi živi u ekstremnom siromaštvu. Zato dajemo tu razvojnu pomoć za ljude, niti za vlade, niti za društva, niti za privatni sektor, već za ljude. I tome sam ja osobno posvećena. Osim toga, želim učiniti sve što je u mojoj moći da se povećaju financijska sredstva za najnerazvijenije zemlje na svijetu. Mi smo se obavezali na 0,15-0,2%, ali nažalost to nismo postigli. I na tome trebamo raditi zajedno u budućnosti. Hvala vam lijepo. Ovo je bio prvi krug pitanja. A sada ćemo dati riječ zastupnicima. Rasa Junkevićine iz kluba zastupnika Pučana. Hvala lijepo. Čini mi se da je vrlo pozitivna vaša namjera da surađujete s nama u Europskom parlamentu. Draga Juta, ova definicija geopolitičke komisije treba se pobrinuti za to da se Europska unija prilagodi svijetu gdje postoje vele sile. Zato su potrebni strateški instrumenti kako bi se ispunili ciljevi Europske unije u svijetu. Vaš mandat je mnogo širi od partnerstva, e, dakle tu su imigracije, isto tako pomoć, civilnom društvu u svijetu, tamo gdje su ugroženi, te u susjednim zemljama, Bjelorusu i e, u drugim zemljama. Što ćete poduzeti e, kako bi susjedstvo, instrument e, za međunarodnu suradnju osnažiti, osnažili temeljne vrijednosti demokracije, vladavine prava, dobrog upravljanja, te standarda nuklearne sigurnosti u susjednim zemljama i u svijetu. Hoćete li podržati stajalište Europskog parlamenta kako bi ovaj instrument za susjedstvo, razvoj i međunarodnu suradnju doista bio učinkovit i kako bi vam omogućio da suspendirate pomoć u slučaju da naši partnersi prekrše spomenuta načela? Izvolite. Hvala na ovom pitanju. Da, možete mi se slobodno obraćati sa Juta, nemam ništa protiv. Kao što sam već ranije rekla tijekom ovog saslušanja, osobno smatram da bismo trebali poštivati vrijednosti kao što su ljudska prava i vladavina prava u svim našim aktivnostima, kako u Europskoj uniji, tako i izvan nje. Kao kandidat za povjerenika za međunarodna partnerstva, ja ću svakako raditi na unapređivanju vladavine prava i ljudskih prava kroz razvojnu suradnju. Što se tiče ovog instrumenta za susjedstvo, razvoj i međunarodnu suradnju, ja sam u protekla dva tjedna to detaljno proučavala i stekla sam dojam da je smisleno da se kreira takav novi instrument jer sada imamo nekoliko različitih financijskih instrumenata Putem e, ovog instrumenta bismo objedinili e, te postojeće financijske instrumente u jedinstveni instrument. Europski razvojni fond će ući u europski proračun, tako da će tu Europski parlament u buduće imati snažniju ulogu. E, kao parlamentarka to gledam kao pozitivan razvoj situacije. A i zahvaljujući mom iskustvu e, u području financija smatram da ćemo pomoću jedinstvenog financijskog instrumenta e, biti dosljedniji u našim aktivnostima, da ćemo djelovati učinkovitije i da će možda naš rad e, biti razumljiviji za dionike. Tako da sam ja predana ideji da se ovaj instrument e, uključi u naš rad. Imate dopunsko pitanje? Vjerojatno znate da je parlament spreman krenuti u međuinstitucijske pregovore o ovom instrumentu, međutim vijeće je e, usvojilo samo parcijalni pregovarački mandat i vjerojatno će donijeti e, odluku vezano uz dva aspekta tog instrumenta uključivanje Europskog instrumenta susjedstva i što mislite o budućoj uredbi ukoliko vijeće svoj stajalište da se ova dva instrumenta ne uključe u uredbu, kako ćete se pobrinuti da restrukturiranje postojećih razvojnih instrumenata zadovolji sve i parlament, vijeće i naše partnere. Izvolite, gospođo Urpilajnen. Kao što sam već ranije spomenula, moj osobni stav da je dobra zamisao da se objedine različiti financijski instrumenti, a što se tiče Europskog razvojnog fonda, mislim da je dobro da to bude dijelom proračuna, budući da to daje veće ovlasti vama u Europskom parlamentu Mislim da sam tako iskusna političarka da se ne želim upuštati u spekulacije. E, trenutno smo usred pregovora, tako da mislim da bi bilo mudro da e, se ne krene spekulirati što bi se moglo dogoditi, da kako ako me imenujete za povjerenicu, ja ću dati sve od sebe kako bismo došli do zajedničkog stajališta među institucijama, no prije svega nam je potreban e, višegodišnji financijski okvir, dakle moraju se finalizirati ti pregovori budući da će Europski razvojni fond biti sastavni dio VFO-a. Hvala. Sada riječ ima Mark Tarabelo ime kluba socijalista i demokrata. Gospođo Urpilainen, ja ću nešto reći o dosljednosti razvojnih politika, što je jedan od zahtjeva kojim se jamči da će djelovanje Europske unije uzeti u obzir utjecaj na zemlje u razvoju. To je inače upisano u članku 208. ugovora i ne možemo ukloniti siromaštvo, glad i osigurati dobrobit ako u našim ekološkim, socijalnim i trgovinskim politikama ne budemo dosljedni razvoj Dosljednosti u razvojnim politikama je osnovni preduvjet za ostvarivanje ciljeva održivog razvoja. Međutim, još uvijek nemamo odgovarajuće instrumente za praćenje e, te dosljednosti. U vašoj ulozi e, povjerenice vi ćete morati jamčiti e, promičbu razvoja u svim ostalim područjima politika. Kako ćete poboljšati dosljednost e, razvojnih politika Europske unije u obnašanju vaše dužnosti i što je sa povjerenicima za poljoprivredu i trgovinu, kako će se tu uspostaviti mehanizmi za praćenje razvojne politike, dosljednosti razvojne politike. Izvolite. Thank Hvala vam. Mislim da je ovo vrlo važno pitanje. Da kako e, to se tiče programa do 2030. i održivih ciljeva razvoja, kao što sam ranije već spomenula. Za mene su ciljevi državog razvoja doista kompas u mom radu. To bi trebao biti okvir za e, čitavu razvojnu suradnju. Ali u pravu ste. Unutar Europske unije e, ljeva ruka mora znati što radi desna, tako da nije dovoljno da se koncentriramo samo na razvojnu suradnju. Ukoliko doista želimo provesti ciljeve državog razvoja u partnerskim zemljama, potrebni su nam i drugi aspekti. Trgovina, poljoprivreda moraju biti sastavni dio tog jednog sveobuhvatnog pristupa. Da kako, kroz suradnju s kolegama u kolegiju, povjerenikom za trgovinu, povjerenikom za poljoprivredu, bit će važno uspostaviti dosljednost politika e, u okviru čitave komisije. Jedan od mogućih instrumenata mogle bi biti nacionalne i regionalne strategije putem kojih e, pokušavamo pomoći partnerskim zemljama da se pripreme za pomoć. Dakle, možda ih možemo pomoći da imaju jedan sveobuhvatni pristup postizanju ciljeva održivog razvoja. Dopunsko pitanje. Da što se tiče e, recentnih ocjena, zaključeno je da evaluacija Europske unije e, nije dovoljna u zemljama koje primaju našu pomoć kada je riječ o dosljednosti politika. Kako ćete surađivati sa visokim predstavnom kako bi dosljednost politika bila doista prioritet u službi za vanjsko djelovanje? Izvolite. Već sam se susrela sa gospodinom Borelom visokim predstavnikom za vanjsku sigurnosnu politiku. Mi smo imali vrlo kvalitetne razgovore i uvjerena sam da smo spremni na zajedničku suradnju. Razvojna suradnja mora biti sastavni dio vanjskog djelovanja Europske unije. Osobno smatram da bismo mi u Europskoj uniji prije svega trebali provesti zajedničku analizu koja uključuje i geopolitičku situaciju u svijetu. Na temelju toga trebamo izgraditi zajedničku strategiju, a onda tu strategiju treba provesti kroz same programe. Ja sam e, odlučna surađivati sa visokim predstavnikom na ovim pitanjima i uvjerena sam da ćemo imati vrlo kvalitetnu suradnju. Sada želim dati riječ sljedećem govorniku. Bonjour, madame Urpilajen. I... Gospođi Zaharopulu. Dobar dan, gospođo Urpilajen. ovdje sam. Doista mi je drago što ovdje po prvi puta vidim ženu, dakle, E, prvi puta je žena imenovana za ovaj portfelj i e, mislim da će ravnopravnost ljudi sa snažnim naglasakom na emancipaciju žena, obrazovanje djevojčica i borbu protiv nasilja nad ženama biti vaš prioritet. Poznato vam je da je poteškoća također i nedostatak e, kontracepcije, prisilni brakovi i genikalno sakačenje žena te nedostupnost obrazovanja u području seksualnog i reproduktivnog zdravlja. To dakle ugrožava žene, ali dovodi pitanje njihove zdravlje, obrazovanje, izložene su u seksualnom nasilju i to prijeti njihovu perspektivu za budućnost. Zanima me e, kako konkretno namjeravate provesti ovaj angažman i e, kako ćete voditi dijalog sa partnerskim zemljama te na koji način ćete voditi dijalog s civilnim društvom koji se, koje se bavi ovim pitanjima. Hvala vam na ovom vrlo važnom pitanju. Što se tiče seksualnog i reproduktivnog zdravlja, to će biti u središtu našeg rada na pitanjima rodne ravnopravnosti. Meni je to evidentno. Htjela bih iskoristiti ovu prigodu za zahvalim e, sadašnjem povjereniku gospodinu Mimici na njegovom radu u području e, ravnopravnosti spolova. Vodeća inicijativa, e, naime Spotlight Initiative, je vrlo važna i ja sam predana nastavku rada na toj inicijativi u buduće. U ovom području ravnopravnosti i pariteta žena potrebno je imati snažno partnerstvo u svijetu. Dakle, moramo surađivati sa međunarodnim organizacijama, civilnim društvom i sa vladama pojedinih država. Samo kroz suradnju možemo ostvariti rezultate. No, isto tako treba istaknuti da je za nas Evropljane, ali i građane u svijetu, vrlo važno pitanje zdravstvene skrbi. Pa bih također htjela osnažiti i taj aspekt e, svog budućeg rada. Pristup zdravstvenim uslugama je temeljno pravo sviju nas i to bi trebalo postati temeljno pravo građana zemalja u razvoju. Dopunsko pitanje? Vi ste u odgovoru spomenuli i mogući treći akcijski plan za rodno osvještene politike. Ukoliko ne izradite taj akcijski plan, koje nam druge instrumente predlažete kako biste zamčili kontinuitet rada Europske unije, kako bi ravnopravnost doista bila prioritetno područje vašeg rada? Izvolite, mogu vam obećati ovdje ispred e, zastupnika da ćemo izraditi treći akcijski plan za rodno osvještene politike. E, to sam ja predložila i ja sam doista e, odlučna to i izraditi i to će biti jedan od instrumenata koje ćemo imati na raspolaganju za promicanje rodne ravnopravnosti. Hvala. Sada riječ ima Lukas Mandan iz EPP-a. Hvala i želim vam čestitati gospođo Urpilajnen na imenovanju i hvala vam što ste nam e, kazali da ste snažno predani suradnji s Europskim parlamentom i da ste predani tome da se da podrška običnim ljudima u njihovom svakodnevnom životu. Ovo nije samo tehničko saslušanje, E, dakle, mi se ovdje bavimo i prioritetima vaših budućih politika. Jeste li svjesni da je u osnovi svega toga gospodarstvo, jer e, prilike koje ljudi imaju temelje nalaze se u gospodarstvu, a e, ljudi, za ljude je u tom smislu vrlo važno obrazovanje, posebno strukovno obrazovanje. Obrazovanje i vladavina prava su osnovni. Kakve konkretne mjere namjeravate poduzeti kako biste povećali obrazovne prilike u zemljama u razvoju, budući da je to nešto što bi Europska unija trebala osigurati u svijetu. Izvolite. Hvala. Kao što sam već spomenula u uvodnom izlaganju, ja sam e, radila u prosvjeti prije nego što sam e, ušla u politiku, tako da sam tijekom e, svog rada se osobno mogla uvjeriti kako obrazovanje mijenja životne perspektive ljudi. Doista mislim da moramo biti predani tome i ja sam spremna predano raditi na tome da kroz instrument za susjedstvo, razvoj i međunarodnu suradnju iskoristimo ovih 20% za suradnju za ljudski razvoj. Meni je to osobno važno. Ono što me brine jest kvaliteta samog obrazovanja. Ne radi se samo o e, mogućnostima obrazovanja, nego i o kvaliteti istog. Nedavno smo dobili jedno izvješće Svjetske banke gdje je bila jasna poruka. Nažalost, e, prevelik broj ljudi čak i e, oni koji su obrazovani nisu u stanju čitati e, i ne, i nemaju osnovne matematičke vještine. Tako da bih htjela izdvojiti e, više financijskih sredstava, ali smatram da bi naglasak trebao biti na kvaliteti obrazovanja. Nadalje, Osobno smatram da je evidentno da je obrazovanje ključno i za smanjenje, odnosno iskorjenjivanje siromaštva. Hvala puno. Ja bih ušao dublje u pitanje e, rodne ravnoteže, jer to je možda i pitanje kulture hoće li djevojčice imati jednake mogućnosti kao dječaci u djetinstvu, a čak i u odrasloj dobi. Kad je riječ o obrazovanju, na kojim područjima e, i s kojim drugim povjerenicima ćete surađivati da biste ispunili obvezu Europske unije da utječe na druge dijelove svijeta onime što zovemo europskim vrijednostima, a to uključuje i jednaka prava muškarcima i ženama i jednake šanse i mogućnosti za njih. Dakle, trebamo sjajne nastavnike, a vi ste svjesni toga jer ste i sami e, bili prosvjetni radnik. E, Novo imenovana povjerenica. Naravno, e, povjerenica za rodnu ravnopravnost igra veliku ulogu, ali rekao bih i da rekla bih i da takav pristup mora biti pristup čitavog kolegija. Želim s vama podijeliti jedno svoje iskustvo. Prije nekog vremena sam bila u izbjegličkom logoru u Gameli u Etiopiji. To iskustvo e, me je snažno obilježilo jer u tom kampu ima preko 90 tisuća ljudi. Ali ono što je meni bilo jako tužno je da samo pola te djece iz, te, tog kampa su mogle ići u školu. Već sam razgovarala sa povjerenikom za upravljanje krizama. Moramo poboljšati pristup obrazovanju ženama, djevojčicama, a općenito za svu djecu u izbjegličkim kampovima, jer je važno i da ljudi u tim kampovima imaju pristup obrazovanju. To je samo jedan primjer, ima ih naravno mnogo više. Pier Francesco Maggiorini, e, socijalisti demokrati. Hvala. Hvala i e, budućoj povjerenici. E, jako sam zadovoljan vašim odgovorima, ali želim se usredotočiti na jedno pitanje. Posljednjih godina vidjeli smo pomak kad je riječ o resursima za razvoj vidjeli smo eh, da se resursi uljevaju u intervencije koje zatvaraju granice bez poštivanja ljudskih prava i bez učinkovitog nadzora parlamenta a jedan od tih instrumenata eh, su eh, trastovi to je vrlo fleksibilna struktura i tu vidimo neke dvosmislenosti u korištenju sredstava. Na primjer, 2018. E, godine se financirala Libijska obalna straža koja nema veze s razvojem i suradnjom. Pa sam vas htio pitati što mislite o tome e, na koji način treba usmjeravati te e, fondove, odnosno ta sredstva. Pa mislim da je riječ o podršci zemlji tranzita jer znamo da 85% e, migracija se odvija u zemljama u razvoju. Dakle, kroz razvojnu suradnju možemo podržati i te države, dakle ne samo države podrijetla, već i države tranzita. Znamo da je e, e, Trust Fund za Afriku, nešto e, oko čega su zastupnici u parlamentu podijeljeni. Meni je transparentnost iznimno važna vrijednost, a isto tako shvaćam da ako razmišljamo o budućnosti e, tog fonda za Afriku ili drugim vrstama takvih fondova, mislim da parlament mora odigrati važnu ulogu. Vidjet ćemo što će se dogoditi u budućnosti. Ne znam kakvi su točno planovi, ali sigurna sam da je potrebna vaša uloga parlamentaraca i da ju treba osnažiti. Imate li dodatno pitanje? Pa ja insistiram na ovom pitanju jer želim shvatiti da li se slažemo da je potrebno uključiti parlament kad je riječ o izravnom nadzoru nad tim fondovima kako bi postojala koherentnost među tim fondovima. Da li biste rekli da instrumenti za financiranje na primjer onaj novac koji se daje libijskoj obalnoj straži odnosno davao se je konta, kompatibilno e, jer nije riječ o podršci zemlje tranzita u ovom trenutku to su samo alati kojima se zatvaraju naše granice i svi problemi e, guraju prema van. Koherentnost politike je važna i kao što sam već danas rekla, trebamo poboljšati koherentnost politika u svemu što radimo. Kad je riječ o ulozi parlamenta, ja sam preko 16 godina bila zastupnica u finskom parlamentu. Ja doista poštujem vaš rad. Vas bira narod, a vi mene imenujete ako se na to odlučite. Vi ste ti koji zastupaju ljude koji su vas izabrali. Dakle, ja u svemu cijenim parlament i u svakoj inicijativi ću gledati kako osnažiti ulogu parlamenta. Sada dajem riječ zastupniku iz zelenih. Zastupnici. Bonjour, madame. Lijepi pozdrav kandidatkinji za povjerenicu. U mandatnom pismu novo izabrane predsjednice kaže se da u području trgovine treba dati prednost partnerstvima Europske unije sa zemljama Afrike. Dugoročni cilj trebao bi biti uspostaviti područje slobodne trgovine između ova dva kontinenta. Izvozi mliječnih proizvoda iz Europske unije po niskim cijenama u zapadnu Afriku pokazuju o tome koliki je rizik predstavlja liberalizacija poljoprivrednih proizvoda jer često dovodi do uništavanja lokalne proizvodnje u području mliječnih proizvoda i to posebno pogađa žene e, koje su u, zastupljene u proizvodnji tih proizvoda. Postoji li mogućnost da afričke zemlje poduzmu mjere kako bi zaštitile e, održivo obiteljsku poljoprivredu u odnosu na rizik e, uvoza poljoprivrednih proizvoda iz Europe po niskim cijenama. Mogu li takve mjere obuhvatiti također e, kvantitativna ograničenja izvoza iz Europske unije i dati prednost lokalnih proizvodima u natječajima, odnosno u javnoj nabavi ili pak uvesti e, više e, naknade, više pristojbe za poljoprivredne proizvode. Hvala jedna od ključnih prioriteta za mene je i ekonomsko osnaživanje žena. Mislim da svi od nas koji smo bili u Africi vidimo e, da e, je poljoprivreda uglavnom e, puna obiteljskih gospodarstava. Dakle, to je za Afriku jako važno pitanje. Ja sam spremna poduzeti nove mjere, dakle moj odgovor vama je potvrdan, a jedna od tih mogućnosti je sveobuhvatna strategija za Afriku koju spominjem u svojoj e, misiji. Dakle, sveobuhvatna strategija za Afriku treba uključivati i poljoprivredu i trgovinu i okoliš Dakle, smatram da nam ta strategija otvara nove mogućnosti da podržimo poljoprivredu u Africi. Dakle, to je novi alat koji možemo koristiti. Imate li dodatno pitanje? U kojoj mjeri Europska unija namjerava djelovati na način da europske investicije u području poljoprivrede, posebno u sklopu javno-privatnih partnerstva, ne dovedu u pitanje pravo na korištenje zemljišta e, lokalnog stanovništva, posebno u kontekstu gdje tvrtke traže od vlada država da ublaže pravila i odnosno da ih promijene na način da idu njima u korist. Mislim da ste spomenuli važnu riječ kad ste rekli privatni sektor. O tome još nismo danas puno govorili, jer ako želimo postići ciljeve održivog razvoja do 2030. godine moramo uključiti privatni sektor, jer bez toga nećemo postići te ciljeve. Naravno, ono što je već učinjeno e, putem inicijative predsjednika Junkera za savez je prilično dobro, ali narednih godina potrebna su veća ulaganja u Afriku, a u tome mora sudjelovati i privatni sektor. Daću vam samo jedan primjer. U e, e Subsahari moramo svake godine otvoriti 80 milijuna novih radnih mjesta da bi se 18 milijuna E, radnih mjesta da bismo e, zaposlili mlade. Dakle, čak i kad bismo povećali e, instrument, to nije dovoljno. Potrebno je uključiti privatni sektor. Naravno, potrebna su i pravila i uredbe. Hvala. Želim obavijestiti zastupnike i i novo izabranu povjerenicu da smo sada prošli kroz pola pitanja, ali imamo još 12 pitanja. Dominik Bill e, ide. Hvala lijepo, lijepi pozdrav vama gospođo. Vaša strategija za Afriku ne govori o jednoj važnoj činjenici. Europska unija kreće u pregovore po Skotonu u slabijem kontekstu. Pojavili su se Kina, Rusija, dakle novi akteri. Tako da je naš položaj na svjetskoj sceni bez Ujedinjene kraljevine mnogo slabiji. Svi su sada svjesni e, ograničenja našeg političkog modela. Izlazak Velike Britanije lišava Europske unije jednog od ključnih partnera u e, trgovinskom e, i vojnom sektoru. Ujedinjena kraljevina je bila zaslužna za gotovo 15% e, proračuna za razvojnu pomoć i bila je jedna od jedinih zemalja koja je ispunila ovaj cilj od 0,7% BND-a službene pomoći za razvoj. Njemačka je najavila Marshallov plan e, za Afriku 2017. godine, međutim e, temeljem iskustva skupine G5 iz zemalja iz Sahela znamo da ponekad e, preuzete financijske, financijski angažmani se ne ostvare. Jeste li analizirali sve posljedice Brexita na ove pregovore nakon Kotonua? ono što će se dogoditi nakon Brexita ovisi o ljudima i političarima u Ujedinjenoj kraljevini. Naravno, Ujedinjena kraljevina je bila veliki donator, naravno ne vladine udruge E, i organizacije e, iz Ujedinjene kraljevine obavljaju veliki posao na terenu pa vjerujem i nadam se da će nam Ujedina Kraljevina biti dobar i važan partner za suradnju na razvoju. Znamo da postoji niz pitanja koje se odnose na Brexit i mislim da nije moja dužnost i moj posao danas da spekuliramo mogućim ishodima ali ono što radi Ujedinjena kraljevina u e, razvoju za i suradnji je jako vrijedno i nadam se da ćemo nastaviti suradnju na tom području. E, hvala. Ja bih samo napomenuo nešto e, tehničke prirode. Dakle, kada postavimo pitanje morate govoriti u mikrofon jer bez toga prevoditelji neće čuti vaše pitanje. Dakle, sada dodatno pitanje. Dakle, kada ste preblizu mikrofonu, kad postavljate pitanja, onda e, postoje smetnje e, u, e, u slušalicama prevoditelja i ne čuju vas dobro. Imate li dodatno pitanje? Moram priznati da sam se sad potpuno izgubila. To je zapravo više pitanje. Činjenica da Evropska unija troši jednako na toliko na Afriku nije baš cijenjeno. Ja ću vam citirati jedno izvješće Christie's Group. Jedan diplomat Europske unije kaže da Kina daje milijun e, dolara i dobije priopćenje Afričke unije. Europska unija daje više od 20 milijuna eura mjesečno i kritizira se kada smanji doprinos. Dakle, u politici treba djelovati, ali isto tako treba i komunicirati. A trenutno mislim da je Europska unija izgubila najvažniju bitku, a to je bitka u javnosti. Hvala. Pa ja osobno ne mislim da smo išta izgubili. Evropska unija je najveći donator na svijetu. 2018. godine mi smo kao EU e, dali 14 milijardi eura, a preko 70 milijardi ako se e, u to uključe i države članice i sve to za razvoj. To je golemi novac, ali nažalost trebamo još više jer su izazovi golemi. Zato sam spomenula ulogu privatnog sektora jer mislim da trebamo više ulagati u Afriku i da je potrebno da u tome sudjeluje i privatni sektor kada je riječ o ulozi Afrike, e, mislim da je budućnost Afrike i budućnost Europe. Ta su dva kontinenta međusobno povezana. Ja bih željela promijeniti narativ 1,2 e, milijarde ljudi e, živi u Africi više od pola njih su mlađi od 25 godina. To je kontinent velikih mogućnosti i moramo podržati tu pozitivnu priču. Sada dajem riječ e, zastupniku neki. Gospođo... Povjerenice, Prije nego što odgovorite na moje pitanje, reći ću vam nešto na vašem jeziku, kitos, što znači hvala. Ali imam jedno važno pitanje u ime svog političkog kluba. Govorit ću poljskim i jezikom, poštujući ravnopravnost jezika u našem parlamentu. Ja sam u parlamentarnom e, e, sastavu EU, a sada e, za ACP, a sada E, su naši razgovori napredovali, no nedavno je naš parlament izrazio neke bojazni e, da pregovori teku polakše nego što se očekivalo zbog e, skepse kod partnera AAKP država. Dakle, očekujem da će komisija dinamizirati taj proces. Što vi o tome mislite? Mislim da je jako važno e, finalizirati pregovore i e, postići sporazum nakon Kotonua. Kao što sam danas već rekla, države u Africi, u Karibima, Latinskoj Americi e, su vrlo važni partneri za nas. Ako budem potvrđena kao povjerenica i počnem raditi prvog studenog, ovo će biti prioritet e, za mene da pokušam e, privesti završetku pregovore e, ove postkotonu, naravno uz podršku parlamenta i ostalih institucija. Imate li dodatno pitanje? Hvala. E, sada dajem riječ Hildegard Bentele e, iz kluba Pučana. Hvala pa. Mi smo imali priliku biti prošli tjedan u New Yorku i čuli smo koja su velika očekivanja, kako zastupati Europsku uniju, njene vrijednosti i tako dalje. Zato još jednom pitam o učinkovitosti, vidljivosti i koherentnosti vezano za suradnju s drugim državama članicama. Vidimo brojne aktivnosti država članica, vidimo da preko UN-a ovih organizacija ide također jako puno sredstava. Što ćete učiniti mm, po pitanju zajedničkog programiranja kako bismo svi napredovali, radili, surađivali sa istim važnim državama po pitanju međunarodne suradnje koju e, obavlja Evropska unija kako bi sve postalo vidljivije i davalo bolje rezultate. Izvolite, odgovor. Mislim da je to vrlo važno. Bez koherentnih politika nećemo biti u mogućnosti ostvariti ciljeve održivog razvoja. Kao što sam ranije već rekla, program ili agenda 2030 je neka vrsta smjerokaza ili kompasa. To je zapravo okvir kroz koji trebamo pogledati i analizirati sve politike koje obavljamo u različitim e, sektorima. Naravno, to nećemo moći učiniti samo putem europskih institucija, već nam trebaju države članice kao dio tog procesa. Spomenuli ste zajedničko planiranje, zajedničko programiranje i zajedničko praćenje rezultata kako bismo postali vidljivi u postignućima i rezultatima. To je svakako važan alat koji trebamo koristiti. Države članice su izradile različite vrste strategija a u e, smjeru postizanja ciljeva održivog razvoja. Ja sam upoznata sa finskom strategijom. E, možda bismo trebali proučiti ove primjere što države članice imaju, koriste i onda ukoliko postoji nešto što je dobro, preuzeti to. Mislim da ste ispravni bez koherentnosti u poljoprivrednim, trgovinskim politikama, politici vanjskih odnosa nećemo moći ostvariti ciljeve održivog razvoja. To je doista ključno. Imate li nastavno pitanje? Hvala lijepa. E, proračunska pomoć. Proračunska pomoć je instrument e, koji rado koristimo, ide to dosta brzo, ali često e, nije baš sasvim ciljano usmjerena ta pomoć. Što mislite učiniti s tim u svezi? Odgovor. Pa proračunska pomoć će biti naravno jedan alat u cijelom paketu i u budućnosti. Kada koristimo proračunska sredstva za pomoć, vrlo je važno da to radimo u potpunosti transparentno, tako da se može pratiti što države članice, odnosno države partneri, čine i rade s tom proračunskom pomoći, s proračunskim sredstvima. Ako se otkrije korupcija ili nešto slično, treba prestati s financiranjem i e, ispitati što se dogodilo. No, kroz proračunsku pomoć ostvarili smo jako dobre rezultate, koliko znam, tako da će to biti jedan od alata i za budućnost. Naravno, ne jedini, jedan od alata u paketu. Katrin Šaborenju Hvala vam gospodine predsjedniče i hvala i vama e, gospođo Urpilainen. 2002. godine Jacques Chirac je na samitu za zemlju rekao naš dom gori, a mi gledamo drugamo. Nakon e, što su stručnjaci za klimu uspostavili svoju dijagnozu, možemo isto reći za oceane koji imaju snažnu ulogu u reguliranju klime E, naime, oceani se acidificiraju, gube e, kisik, e, također se podiže razina oceana i na njih utječu zagađene vode i plastika u Baltičkom moru. To je veliki problem kao što vam je poznato. Posljedice su se već pokazale katastrofalnima i bit će još katastrofalnije za čitavo čovječanstvo, a posebno za otoke i za obalne zemlje u zemljama u razvoju koje su doista najviše izložene takvim promjenama. Ne mislite li da je ovo doista jedna ključna tema za Europsku uniju, e, najveće e, pomorsko područje u svijetu i najveći donator pomoći i da bi to trebalo na, tom, na tim temama trebalo mobilizirati međunarodna partnerstva. U potpunosti se slažem da su oceani vrlo bitni. I to ne samo zato što sam gotovo cijeli život živjela na obali i more je bilo važan dio mog života, pogotovo dok sam bila mlada. Tako da mislim da ste u potpunosti u pravu. More i oceani daju hranu, sigurnost, ekonomski rast, radna mjesta. Međutim, istovremeno trebamo biti svjesni da su pomorski ekosistemi ugroženi i nažalost situacija se još više pogoršala zbog klimatskih promjena. Znam da Europska unija daje otprilike 720 milijuna eura za e, ekološka pitanja vezana za oceane i mora i to će biti tema koja mi je srcu prirasla, tako će biti u budućnosti. Da, htjela bih samo precizirati da je istina da treba ponovo e, obnoviti morske ekosustave, ali isto tako znate da ćete 2050. godine 80% e, svjetskog stanovništva živjeti na obalama i tako da bi bilo dobro da se očuvaju oceani, da ekosustav bude zdrav jer obalni turizam, zbog obalnog turizma, zbog prehrane i zbog razvoja obnovljivih izvora energije. Tako da mislim da je to jedna istinski važna tema. Mnogo se ulaže na kontinentu, ali možda ne dovoljno u obalnim područjima. Kao što sam rekla, financijska pomoć za razvoj i oceane iznosi otprilike 720 milijuna eura. Naravno, možemo sada raspravljati o tome je li to dovoljan iznos ili nije, vjerojatno nije. Međutim, oceani, mora, ribarstvo trebaju biti dio zelenog dogovora, Green Deal. I kada sam odgovarala danas gospođi Rivasi, rekla sam da nije dovoljno imati internu dimenziju zelenog dogovora, već trebamo i vanjsku dimenziju uključiti u taj Green Deal. E, oceani, mora i ribarstvo su dio također i vanjske dimenzije. Čini mi se da postoji široka potpora toj ideji zato što su okoliš i klima jedan od prioriteta koji će biti na rasporedu buduće kolegije u nadolazećim godinama. Louis dedman Rice Kandidatkinjo, govorili ste o održivim partnerstvima. Pogledajmo što se događa u Ujedinjenoj kraljevini tijekom Brexita. Kako mislite održati partnerstvo, a to ne možete jednostavno poštivati u odnosu na Ujedinjenu kraljevinu koja želi e, uređen izlazak e, uz poštivanje određenih prava. Tako da je moje pitanje sljedeće. Hoćete li popraviti štetu koja je napravila prethodna komisija? I drugo pitanje, hoćete li izmijeniti pristup Europske unije prema Ujedinjenoj kraljevini koja traži jednostavno održivo partnerstvo E, koju vaša uloga treba olakšati, a naravno u svezi e, jamstva za trgovinu. Moram reći da Brexit nije bio naša odluka niti naš izbor. Slično kao gospodin Barnier i gospodin Juncker koji su govorili o tome prije ja moram reći da mi je žao, ali poštujem tu odluku. Brexit ukoliko se ne dogodi do početka mog e, mandata, ja ću nastaviti sa svojim radom. U ovom trenutku ne znamo Možemo li postići dogovor s Ujedinjenom kraljevima o uređenom izlasku iz Europske unije? Zato smatram da ne bi bilo prikladno za mene sada spekulirati o mogućem budućem razvoju ili razvojnoj suradnji. Ali kao što sam već odgovorila gospođi Bilde, ja poštujem sve ono što je Ujedinjena kraljevina učinila u e, e, razvoju i u suradnji i nadam se da ćemo biti partneri i u budućnosti. Imate li dodatno pitanje? Mislim da Ujedinjena kraljevina i narod Ujedinjene kraljevine zaslužuje odgovor neke vrste. Buduća povjerenice. Mislim da ćemo svi zajedno u budućnosti dočekati taj odgovor. Idemo dalje. Sljedeće pitanje. D, Carlos Suenjo. Dobrodošla kandidatkinja. U vašem mandatnom pismu spomenuli ste novu sveobuhvatnu strategiju za Afriku. Pregovori e, postkotonu već traju, pregovori sa AKP državama i tako dalje. Vaše mandatno pismo govori i o političkim prilikama, o prilikama za gospodarstvo i ulaganja, ali čini mi se da se ne spominje previše održivost, zeleni rast, a to je apsolutno vitalno. Ne možemo zanemariti ili ukloniti siromaštvo ukoliko se ne oslonimo na financije ulaganja. Pa vas pitam kako ćete se usredotočiti na ciljeve održivog razvoja u partnerstvu s Afrikom i e, što ćete učiniti po pitanju minerala koji dolaze iz područja pogođenih konfliktima, što ćemo sa okolišnim ljudskim pravima i pravima radnika u Africi. Hvala. Mislim da je vaše pitanje iznimno e, pitanje koje pogađa u srž problema jer e, održivi razvoj za mene ima socijalnu, okolišnu i gospodarsku e, dimenziju. Dakle, na taj način ja razumijem održivi razvoj. Sva ta tri aspekta, socijalni, okolišni i gospodarski, trebaju biti dio razvojne politike. Kao što rekoh, to je okvir naše suradnje. Visoki predstavnik, potpredsjednik Borel, mislim da dijeli ovu zamisao, a to je da su ciljevi održivog razvoja okvir. To je program kojem sam posvećena, to je program na kojem će raditi cijeli kolegi. A sada trebamo govoriti o provedbi. Mislim da je to najvažnije. Da, dobila sam vaše pozdrave i e, razmišljanja o sastanku u prošli tjedan u Njujorku. Da, trebamo učiniti više, inače nećemo ostvariti ciljeve održivog razvoja do 2030. Sveobuhvatna strategija za Afriku, po mom mišljenju, je također jedan instrument partnerstvo s Afrikom i postizanje ciljeva održivog razvoja. To je e, sveobuhvatna strategija, tako da različiti sektori politika budu dio tog pristupa. Dakle, prije svega trgovina, poljoprivreda, okoliš i tako dalje. Ja sam to počela pripremati zajedno sa potpredsjednikom i visokim predstavnikom Borelom i posebno ovdje želim naglasiti odlučnost cijelog kolegija u tom smislu. To nije bio e, moj proces, to ne može biti proces kolegija, to mora biti proces svi u nas, dakle cijelog kolegija. E, nastavno pitanje. Hvala vam lijepa na ovom jasnom odgovoru. Kao što znate, AKP države imaju dijalog i interparlamentarni dijalog s Europskom unijom. Kao dio AKP Kotonu dogovora imamo zajedničku parlamentarnu skupinu koja jamči dijalog između parlamenta, a isto tako i praćenje nadzor projekata. AKP države želimo promatrati kao jedinstveni blok. Imamo zajedničku parlamentarnu skupštinu. Iznimno je važno imati taj instrument i nakon Kotonua kako ćete to braniti u pregovorima s šefovima država i vlada. Hvala vam. Hoćete li to podržati? To je moje pitanje. kao što rekoh i sama sam bila zastupnica preko 16 godina, tako da doista poštujem rad parlamentarnih zastupnika. Tako da budućnost AKP suradnje po meni treba zadržati parlamentarnu dimenziju. Znam da je u planovima postojala zamisao da imamo tri regionalne skupštine u budućnosti, ne samo jednu, već tri regionalne skupštine. Ono što je po meni najvažnije jest voditi računa ili brigu da jedan ili na drugi način zadržimo parlamentarnu dimenziju. A to je naravno nešto što ćemo definitivno trebati raspravljati ukoliko počnem kao povjerenica na samom početku studenog. To će biti jedan od mojih e, prioriteta. Ja ću sudjelovati, mislim da je u Ruandi sljedeća parlamentarna skupština. Hvala. Eva Kopač za pučane. Zahvaljujem predsjedatelju, zahvaljujem kandidatkinji i želim dobrodošlicu na naš sastanak. Imam dva pitanja. Prvo, što je sa dvije razine financiranja humanitarnih udruga za AKP države? Hoće li to biti i dio budućeg višegodišnjeg financijskog okvira do 2027. godine? Hoće li nevladine organizacije koje surađuju s komisijom dobiti puna jamstva da će e, imati i dalje pristup financijskim sredstvima? Buduća povjerenice, izvolite. Znam da finsko predsjedništvo radi marljivo na višegodišnjem financijskom okviru. Svi budno pratimo što se događa po tom pitanju jer naše financiranje, financiranje razvoja, humanitarne pomoći i slično, naravno, ovisi o višegodišnjem financijskom okviru. Ono što se tamo događa utječe naravno i na naše financije. No osobno mogu reći da mi je posebno drago što prijedlog komisije sadrži povećanje sredstava za razvojnu suradnju. Tako da ćemo imati više resursa vezano za razvojnu suradnju. A ono što sam rekla o nevladinim organizacijama i organizacijama civilnog društva, vi sigurno znate da sam počela kao um, članica nevladine organizacije World Vision u Finskoj, tako da doista smatram da je njihova uloga biti važan partner za nas i želim u suradnji s njima graditi budućnost. Nastavno pitanje. Bardzo krótko chciałabym poznać Pani ocenę, jak... Hvala vam. Još jedno pitanje. Kako procjenjujete učinak Brexita na trgovinu i na međunarodnu suradnju između AKP država i Evropske unije? Moguć utjecaj Brexita. Izvolite. Znam da nam je svima Brexit u središtu pozornosti i da bismo htjeli znati što će se dogoditi krajem listopada. No, nažalost, bojim se da nisam u poziciji da spekuliram što će se dogoditi. Možda se možemo kasnije vratiti na to pitanje. E, sada riječ ima Manon Obri iz kluba GUE. Dobar dan. Evo, tu sam ispred vas. Ja bih htjela spomenuti jednu temu o kojoj se nije do sada mnogo govorilo o ovom odboru, premda je vrlo aktualno pitanje. Prekjučer devet sudanaca je podnijelo pritužbu, odnosno tužbu e, protiv e, BNP-a francuske banke e, zbog e, dakle širog e, režima odnosno njegovog djelovanja u Južnom Sudanu. Naime, multinacionalne kompanije imaju gotovo potpuno pravo na to da budu nekažnjene. Europska unija promiče privatne aktere u zemljama u razvoju, sve češće se koristi javno-privatno partnerstvo u razvojnoj pomoći, ima sve više sporazuma o slobodnoj trgovini koji e, nude e, pravnu sigurnost e, multinacionalnim kompanijama. Dakle, europske tvrtke moraju biti odgovorne za kršenje ljudskih prava. Drugo pitanje, mislim da se trebamo ugledati na države članice, Francuska, Nizozemska, a možda i uskoro Njemačka imaju pravo, imaju zakon o praćenju lanca opskrbe svojih poduzeća. Glavna uprava za pravosuđe trenutno eh, provodi analizu o tome. Biste li podržali takav eh, zakonski okvir eh, za multinacionalne kompanije, evropske multinacionalne kompanije u zemljemu razvoju? Izvolite, kao što sam ranije već istaknula, mislim da je to bilo u odgovoru na pitanje gospodina krespla Mi radimo na razvoju za ljude. To je ključno. Mi to radimo za ljude, ne za tvrtke, niti za naše vlade. Naravno, u svim našim mjerama moramo se pobrinuti da ne naštetimo onim najranjivijim skupinama, primjerice da se sreže pomoć e, u lokalnim zajednicama. No ja mislim da je ovo situacija u kojoj su svi dobitnici, naime da tome trebamo težiti. Na primjer, promicanje jednakih e, uvjeta za europske tvrtke u svijetu podrazumijeva e, podržavanje otvaranja radnih mjesta u Europi. Tako da ja smatram da Europska komisija promiče E, provedbu osnovnih e, smjernica za poslovanje i ljudska prava i mislim da je to ispravno stajalište. Mislim da u svom našem djelovanju moramo poštivati ljudska prava. Ja sam na tome. Imate dopunsko pitanje? Jednu minutu. Sigurno vam je poznato da razlika između vodećih e, smjernica UN-a i zahtjeva desetaka nevladinih udruga i civilnog društva upravo se tiče e, obveznih aspekata zakonodavstva. Budući da to nije, ovo što sada postoji nije dovoljno za žrtve e, čija su ljudska prava prekršena. Traži se podnošenje računa. Prema tome, ovo stajalište da se podržavaju smjernice UN-a nije zadovoljavajuće i ne odgovara na zahtjeve nevladinih udruga. Za nekoliko tjedana će se pokrenuti pregovori na razini UN-a o međunarodnom sporazumu, dakle sada prelazimo sa evropske na međunarodnu razinu. E, mislim da bi bilo idealno kada bi Evropska unija imala obvezujući okvir za ljudska prava e, i poslovanje privatnih tvrtki. Znam da postoji e, analiza preliminarnog teksta, kakvi su zaključci te analize i hoćete li imati e, jasan proaktivan stav na razini Europske unije? Dakle, ja sam e, shvatila situaciju na sljedeći način. To je još uvijek u mandatu sadašnje komisije s obzirom da će se sastanak održati u listopadu. Međutim, prema informacijama kojima raspolažem, Komisija će sudjelovati e, na tom sastanku u Ženevi u listopadu. Slažem se da nam e, je potrebno ovo što ste rekli i ja vam mogu obećati da ću se posvetiti e, tom, toj problematici kada na svojoj dužnosti povjerenice. Jackie Jones iz kluba SID. Hvala. E, lijepi pozdrav vama, gospođo Urpilani. Nadam se da sam dobro izgovorila vaše prezime. Prije svega e, vam želim zahvaliti na tome što ste prepoznali rad e, britanskih nevladinih udruga na terenu, pogotovo onih koje se zalažu za ostanak u Europskoj uniji, a ima ih sve više. Dakle, moje pitanje se već pojavilo, to je tako kad ste pri kraju popisa govornika. Ja pozdravljam vašu predanost eh, reproduktivnim eh, pravima žena kao i uslugama pobačaja, eh, pristupu zdravstvenim uslugama. Pozdravljam vašu predanost inicijativi Spotlight i akcijskom planu za rodnu ravnopravnost. Drago mi je da će se to ostvariti. A imam jedno pitanje vezano uz financiranje e, rodnih politika u proračunu, dakle da civilna partnerstva budu uključena u to na svim razinama. Izvolite. Hvala vam. Možda bih ovdje mogla dodati jedan aspekt ove problematike, to je e, sudjelovanje žena u politici. Mislim da mi kao političari možemo poslužiti kao primjer našim partnerskim zemljama. Potrebno je privući više žena u politiku. Budemo li imali više žena na političkim funkcijama, uvjerena sam da ćemo na taj način e, osigurati rodnu ravnopravnost u pojedinim područjima politika. Što se tiče ovog pitanja o financijama, doista mi je drago da ćemo imati e, povjerenika za rodno ravnopravnost u budućem sastavu komisije i radujem se e, suradnji sa njom. Mislim da je ovo doista jedna tema na kojoj možemo surađivati kako bi se e, doista osiguralo da aspekt rodne ravnopravnosti bude snažno prisutan u svim politikama, a to podrazumijeva i odgovarajuća financijska sredstva e, kako bismo imali i osiguranu i tu perspektivu u našem budućem proračunu, tako da me doista raduje ta ideja. Dopunsko pitanje, hvala. Drago mi je što to čujem ali predanost e, adekvatnog financiranju svih tih inicijativa bilo bi još bolja i u sveobuhvatnoj strategiji za Afriku pa i šire, jer bez adekvatnog financiranja e, nevladine udruge će imati poteškoće s obzirom na mjere štednje u posljednjih deset godina. One su doista e, pod financirane svugdje u svijetu. I želimo li ispuniti svoje obveze iz programa do 2030. godine, moramo biti sigurni da nitko neće biti izostavljen, posebno žene i djevojčice koje su izložene nasilju svugdje. Ključno je da imamo adekvatno financiranje i adekvatne kadrove. Dakle, molim vas da to uzmete u obzir, to je doista važno ako želimo ispuniti svoje obveze koje smo preuzeli u sklopu inicijative Spotlight. Izvolite. Kao što sam rekla, rodna ravnopravnost je za mene doista jedan od vodećih prioriteta, tako da ću se sigurno pobrinuti da se pronađu dodatna sredstva za ostvarenje tog cilja. Slažem se da za postizanje rodne ravnopravnosti moramo te politike ugraditi svugdje i to je sastavni dio ostvarivanja ciljeva održivog razvoja. Svi smo se e, opredijelili da to postignemo. Dakle, iz te perspektive, ukoliko želimo unaprijediti životne uvjete i sudjelovanje žena e, u politikama, moramo izgraditi jedan holistički pristup i ja sam spremna na tome raditi. Hvala. Ja e, sada riječ ima Eli Jones iz Zelenih. Hvala. Hvala lijepo. Kao zastupnica iz Velike Britanije koja vjeruje da je Evropska unija sjajan e, primjer snažnog međunarodnog partnerstva za javno dobro. Mogu se samo ispričati za e, ponašanje jedne manjine u Velikoj Britaniji koji iskorištavaju ovu priliku za političke igre umjesto da se bave samom suštinom rada ovog odbora. Ja imam jedno pitanje vezano uz zagađenje i zdravlje. Mislim da e, se tu govori o e, ekonomskim i ekološkim i političkim aspektima razvojne politike. Dakle, čuli smo da postoji ambicija za e, nultu stopu emisija. Drago mi da ste vi govorili o vanjskoj dimenziji zelenog dila, međutim, e, to se do sada nije pojavilo nigdje na papiru, niti se je iskrsnulo u drugim raspravama, što me iznenađuje s obzirom na izvješće iz 2017. godine Svjetske zdravstvene organizacije, koje govori o tome da je zagađenje naj e, okolišni faktor u kada je riječ o broju smrtnih slučajeva, posebno u zemljama e, niskog, e, niskih prihoda. E, zbog toga strada tri puta više ljudi nego zbog od malarije. A Europa bi trebala biti svjetski predvodnik u davanju pomoći najsiromašnijima. Zagađenje je također prekogranično pitanje na koji način ćete se pobrinuti da doista budete sastavni dio ovog tima nultih emisija i na koji način ćete pristupiti tom pitanju? Hvala vam na ovom vrlo važnom pitanju. Kao što ste i sami istaknuli, zagađenje je doista eh, najveći okolišni faktor kada je riječ o broju smrtnih slučajeva u svijetu i nažalost gotovo 90% tih smrtnih slučajeva je zabilježen u zemljama niskih i srednjih primanja. Doista mislim da taj aspekt mora biti sastavni dio paketa mjera pod nazivom Zeleni dil i kao što sam e, u više navrata istaknula tijekom ovog saslušanja, nadam se da ćete vi iz parlamenta pružiti podršku nama kako bismo doista dobili i vanjsku dimenziju u zelenom dilu. Ako se s time slažete, bilo bi dobro da e, pokažete i svoju potporu toj zamisli. Mislim da posredstvom zelenog dila možemo podržati e, čistu i održivu energiju u partnerskim zemljama možemo podržati cirkularnu ekonomiju, odnosno prijelaz na cirkularnu ekonomiju. I na neki način e, zeleni dil nam pruža brojne mogućnosti. Što se tiče pitanja financiranja, Mislim da je instrument za susjedstvo, razvoj i međunarodnu suradnju dobar instrument jer smo se mi putem njega obvezali da izdvojimo najmanje 20% za programe koji se bave klimatskim, eh, klimatskim promjenama i zaštitom okoliša. Dopunsko pitanje. Hvala. Hvala vam na odgovoru. Vi ste spomenuli da e, vaš portfelj e, govori o tome da se trebamo odmaknuti od prethodne dihotomije zemalja u razvoju i e, razvijenih zemalja. Međutim, i način na koji se mjeri razvoj je vrlo zastario, to se nije promijenilo već desetljećima. Bavimo se samo BDP-om i mislim da nam to daje jednu vrlo usku sliku o tome što je razvoj Slažete li se o tome da s time da bismo trebali promijeniti na koji način trebamo promijeniti način mjerenja razvoja i uzeti e, u obzir činjenicu da je razvoj multidimenzionalan, e, da trebamo uzeti u obzir i dakle ekonomske i ekološke i društvene čimbenike. Osobno smatram da ukoliko želimo ostvariti ciljeve održivog razvoja, a mislim da nam je to svima cilj, moramo imati holistički pristup. Prema tome, ne možemo smatrati Evropska unija ima svoju razvojnu politiku, ovo je trgovinska politika, ovo je poljoprivredna politika Evropske unije, dakle ne možemo razmišljati na takav način u silosima a e, pritom ne imati uvid e, u čitavu sliku. Ako želimo imati održivi razvoj koji će biti ekonomski, društveno i e, ekološki održiv, moramo imati holistički pristup. I mislim da to doista pokušavamo ostvariti kroz ovu sveobuhvatnu strategiju za Afriku. Svi kolege. Dakle, čitav kolegi će sudjelovati u izradi te strategije. Ne samo ja i kolega Borel, nego i, e, i povjerenici za poljoprivrednu i trgovinu. Ovo je jedan e, novi pristup, barem iz moje perspektive, i ja sam doista opredjeljena e, i želim da postignemo bolje rezultate kroz takav pristup. Sada riječ ima Martin Horwood iz kluba Renew. Hvala vam. E, Ja se radujem da ću biti ovdje s vama tijekom čitavih e, pet godina da pomognem e, vama u zalaganju za siromašne svijetu. Želim nešto reći o transparentnosti koju ste spomenuli u uvodnoj izjavi. E, dakle, komisija se obvezala da će povećati transparentnost i ispuniti standarde međunarodne inicijative za transparentnost. To neće samo omogućiti građanima da znaju kako se troši njihov novac, nego će e, pomoći da se smanji korupcija i neučinkovitost i na taj način će se obraniti ideja europske pomoći e, u odnosu na one koje je kritiziraju smatraju da je to uludo potrošen novac. Na koji način će komisija raditi na promicanju transparentnosti, a posebno ovih standarda koje sam spomenuo i ne samo u Europi, nego i diljem svijeta? Hvala. Pa za mene je to nešto vrlo vrijedno kao bivša ministrica financija. Znam da uvijek trebamo biti oprezni kada trošimo novac poreznih obveznika i moramo biti spremni moći opravdati način na koji smo iskoristili taj novac. Tako da e, u svjetlu toga trebamo unaprijediti transparentnost. Nažalost, ne mogu vam sada predložiti neku konkretnu inicijativu, no ukoliko imate ideje o tome na koji način unaprijediti transparentnost, rado ću vas saslušati. Ja sam svakako predana tome da poboljšamo transparentnost u našim zajedničkim programima i projektima i u svemu na čemu radimo. Već sam ranije kazala da moramo moći obrazložiti građanima kako trošimo novac, što smo time postigli, kakve smo rezultate ostvarili. Moramo im moći demonstrirati da smo u tome bili učinkoviti. To je također važno. Ja sam u posljednja dva tjedna provela mnogo vremena sa glavnom upravom koja je u mojoj nadležnosti i doista cijenim njihovu kompetentnost i učinkovitost E, i radujem se daljnjoj suradnji s njima. I, no, bez obzira na to vjerujem da uvijek postoji prostor za poboljšanje, tako da ako imate bilo kakve ideje u tom smislu, rado ću vas saslušati. Imate li dopunsko pitanje? Pa imam jednu ideju. Naravno, vrlo nam je drago čuti da ste predani transparentnosti. To je jedna od prednosti da imamo 28 država članica koje zajednički surađuju, da možemo iskoristiti položaj Europske unije u međunarodnim forumima i promicati transparentnost i posebno e, standarde ove inicijative koje sam spomenuo. Međutim, samo polovica naših država članica ispunjava te spomenute standarde, tako da teško možemo drugima dijeliti lekcije u svijetu i reći im da moraju ispuniti više standarde transparentnosti ako samo polovica naših država članica to trenutno čini. Hoćete li se pobrinuti u vaš, da tijekom vašeg mandata sve države članice ispune ove standarde i na taj način ćemo imati bolju platformu za promicanje standarda u svijetu? ja sam toliko iskusna političarka da sam vrlo oprezna kada dajem obećanja. Obećajem e, samo ono što definitivno mogu ostvariti, ali obećajem da ću dati sve od sebe. Za mene je to pitanje legitimiteta Europske unije. Dakle, moramo moći pokazati ljudima rezultate koje smo postigli i na taj način ćemo osnažiti legitimitet Europske unije. Dakle, daću sve od sebe. Sada dajem riječ Francis Ficije. E, oduševljena sam što ste opredjeljeni za rodnu ravnopravnost Znamo da Europa i cilj neće postići e, ciljevi, e, ciljeve do 2030. godine bez financijskih ulaganja. E, iskustvo nam pokazuje da privatni sektor može odigrati važnu ulogu kako bi sudjelovalo u otpornosti protiv katastrofa i oporavku poslije katastrofa. Kako Europska Europska unija se može najučinkovitije e, fokusirati na one najranjivije e, i e, utjecati na pomoć sa drugih strana kako bi se učinkovito podržavala rješenja kako za klimu tako i za razvoj osobito kad je riječ o prijelazu na čiste energije kandidatkinja ima riječ. E, mislim da je važno ono što ste rekli o najmanje razvijenim zemljama. To će biti naš prioritet. Moramo podržavati one zemlje koje su najmanje razvijene. No istovremeno želim spomenuti još jedan aspekt. Znamo da je sve više država u kategoriji država sa srednjim dohodkom, što je dobro jer vidimo da su e, poboljšale svoj status, no nažalost u mnogim zemljama sa srednjim dohodkom nejednakost je jako velika. Ja sam osobno opredijeljena na borbu protiv nejednakosti jer je to izazov ne samo za zemlje sa srednjim dohotkom već i e, ugotovo gotovo u svakoj državi Europske unije. To će biti načelo koje će me rukovoditi. Moramo se boriti protiv nejednakosti sa različitim instrumentima. Kad je riječ o ulozi privatnog sektora, u potpunosti se s vama slažem da je potrebno uključiti privatni sektor, zato već imamo različite mjere, e, blending na primjer i druge instrumente i mislim da u budućnosti e, trebamo više vrsta instrumenta koje možemo koristiti. No bez sudjelovanja privatnog sektora ne možemo postići ciljeve održivog razvoja i mislim da je pošteno to jasno reći. Stoga je nužno da se i privatni sektor opredijeli za taj zajednički pristup i sudjeluje u partnerstvu. Imate li dodatno pitanje? Da, naravno da se slažem s vama o borbi protiv nejednakosti i korištenje svih mogućih alata, ali klimatske promjene, ako se ne budemo s njima nosili na pravi način, će dovesti do još veće nejednakosti. Ujedinjeni narodi su vrlo razočarani financiranjem koja je sada na raspolaganju za ciljeve održivog razvoja. Što biste vi konkretno učinili da razvijete suradnju i sinergije između javnog i privatnog sektora e, imajući pritom na umu vrlo stroge standarde ljudskih prava jer sada je to na vrlo niskoj razini. U potpunosti se s vama slažem kad je riječ o klimatskim promjenama Puno smo govorili o zelenom dilu i mislim da je to jedan od primjera opredjeljenosti budućeg e, kolegija kad je riječ o klimatskim promjenama i također E, dakle inicijativa za savez koju je dao predsjednik Juncker je bio dobar početak, na primjer kako dovesti više privatnih ulaganja u Afriku. Dakle, ne počinjemo od nule, već imamo dobre primjere i već smo postigli dobre rezultate. Moja dužnost naravno je da tražim nove inicijative kako uh, usmjeriti više privatnih ulaganja prema Africi i naravno spremna sam to i raditi. Hvala i hvala svim zastupnicima. Ne, imamo još nekoliko minuta. Čekajte, čekajte. Želim zahvaliti zastupnicima na svim pitanjima. Zahvaljujem i kandidatkinji za povjerenicu na odgovorima i zahvaljujem vam i na opširnim odgovorima. Pokazali ste finsku učinkovitost. Ostalo nam je prilično puno vremena, ali pravila su vrlo jasna. Možemo postaviti samo 25 pitanja, no želim reći kandidatkinji za povjerenicu da ako bude potvrđena, očekujemo eh, da ćete, kao što ste rekli, usko surađivati s Europskim parlamentom. Koordinatori znaju da ćemo se sastati kako bismo ocijenili eh, kandidatkinju. To će biti iza zatvorenih vrata. Također sada pozivam kandidatkinju za povjerenicu ako želi da nam se obrati zaključnim izlaganjem. Ako želi. Ja nisam se služila svojim materinjim jezikom za vrijeme ovog saslušanja, pa se nadam da nemate ništa protiv da sada nešto kažem na svom jeziku. Predsjedavajući, dragi zastupnici, želim vam od srca zahvaliti na ovoj raspravi. Kao što sam više puta rekla za vrijeme ovog saslušanja, Europski parlament je za mene jako važno mjesto. Ja vjerujem u reprezentativnu demokraciju i potreba mi je podrška europskog eh, eh, naroda putem vas jer održiva budućnost će biti moguća samo ako europske institucije budu surađivale. Također vam zahvaljujem što ste me izazvali da ulazim u substancu, eh, u samu materiju. Ovo je vrlo važno područje i biti će mi velika čast izgrađivati partnerstva u suradnji s vama. Po mom mišljenju ova rasprava pokazuje e, koliko je važna razvojna politika u Europi. Ovaj portfelj je u središtu pozornosti kada Europski parlament e, ostavlja trag u e, životima milijuna ljudi diljem svijeta. Smatram da je ovaj portfelj u samom središtu Europske komisije međunarodna partnerstva kao izraz e, pokazuje našu vrijednu tradiciju u razvoju suradnje za razvoj, ali isto tako pokazuje e, koje su mogućnosti da utječemo na razvoj svijeta kao ravnopravni partneri sa našim partnerskim državama. Iskorjenjivanje siromaštva je u samom središtu onoga što radimo. Moramo zaustaviti siromaštvo u svim oblicima posvuda. To je veliki posao jer 78 milijuna ljudi prema UN-u još uvijek živi i ispod granice siromaštva. E, to je ono čime ću se ja voditi ako budem imala čast raditi kao povjerenica. Moramo nastaviti suradnju kako bismo postigli cilj od 0,7% u e, pomoći za razvoj moramo imati prava partnerstva sa ravnopravnim partnerima ne možemo e, unilateralno pomagati drugima već se moramo nositi s globalnim izazovima zajedno to znači da moramo poboljšati dijalog sa svojim partnerima ciljevi održivog razvoja su utrli put suvremenom načinu razmišljanja. Tih sedamnaest ciljeva nam pokazuje put. To možemo usporediti s tradicionalnom pomoći za razvoj i pokazuje da trebamo više novca, da trebamo veće resurse za suradnju za razvoj. Potrebna su nevladine organizacije i privatna poduzeća koja će s nama surađivati. Istovremeno korporativna odgovornost i naše vrijednosti e, se moraju uzeti u obzir, no ne smijemo zaboraviti da ulaganja otvaraju radna mjesta za one koji ih nemaju. Sigurna sam da će ova globalna partnerstva omogućiti meni da se usredotočim na postizanje ciljeva održivog razvoja i borbi protiv e, siromaštva te borbi protiv nejednakosti. E, to je naš cilj u našem radu na globalnom održivom razvoju. Dragi prijatelji, ja sam optimist. Slažem se s Mahatmom Gandijem kada je rekao da e, je e, ljudski rod poput oceana. U, oceana, u oceanu ima prljavih kapljica, ali to ne znači da je cijeli ocean prljav. Ja vjerujem da su ljudi dobri i e, da će učiniti svijet boljim za buduće generacije. I na kraju želim reći da sam ponosna na nas i na Europu. Naša rasprava još jednom pokazuje da surađujući Evropska unija postaje važan čimbenik na globalnoj pozornici i tako mora i ostati u budućnosti. Puno vam hvala. And on that note we Ovime zaključujemo javno saslušanje.